u četvrtak u 12 sati. Imam nekoliko e, obavijesti. U skladu sa člankom 216. stavak 4. obavijestam vas da, vas da nije bilo zahtjeva da se glasuje o ispravkama o kojima je bila riječ jučer u 17.30. Te ispravci, te ispravci su dakle usvojeni. Što se tiče preporuke odluci komisije za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, koja je jučer početkom rasprave najavljena i prema kojoj neće biti prigovora o e, 30.10.2013. objavi jedne e, izjave o e, proizvodima, izvješ,